Die Želim vam e, dobro poslijepodne i počinjemo s radom. Dame, e, gospodo, kolege i kolegice, e, povjereniče, prije nego što se dotaknem dnevnog reda i pojedinačnih točaka, htjela bih reći Eh, onima koji još nisu čuli eh, da se jutro, danas dogodio tragičan brodolom eh, južno od Sicilije i pretpostavlja se da ima više nekoliko stotinjaka žrtava i mi kao parlament moramo raspravljati o, o ovakvom događaju koji je samo jedan u nizu u proteklih mjeseci. E, mi smo veoma zabrinuti i moramo se zauzeti da se takve e, tragedije više ne događaju u okolini našeg kontinenta. E, što se tiče zapisnika sa jučerašnje sjednice, imali kakvih prigovora? A ako, ga ako ih nema, onda je zapisnik usvojen. Imam još najavu i